zahtjev za zaštitu povlastica imuniteta u sklopu građanskog sudskog postupka pred prizivnim sudom u Bukureštu. U skladu s poslovnikom zahtjev se prosljeđuje odboru parlamenta za pravna pitanja. Zaprimio sam zahtjeve klubova za...